Ja također želim zahvaliti komisiji koja nam se pridružila na današnjem sastanku. Nakon što je ova uredba stupila na snagu, nacionalna tijela e, sada se bave dakle provedbom novog zakonodavstva. Imamo režim koji omogućuje glatku primjenu za Europsku uniju i e, pružatelje referentnih vrijednosti iz trećih zemalja. Međutim, prije šest mjeseci je ta uredba stupila na snagu, a sada moramo finalizirati preostale provedbene mjere i moramo se pobrinuti da ova uredba zaživi za sve sudionike na tržištu. Kao prvo želim nešto reći o provedbenim mjerama i o samoj uredbi. U ovom izvješću e, koja sadrži nacrt mjera, e, dakle to je još 2017. godine podneseno ESMI, što je bilo više od god, prije više od godinu dana i od, e, mnogo je duže od tromjesečnog razdoblja koje je predviđeno uredbom Želim također izla, e, iskazati svoje nezadovoljstvo zbog ove odgode, pogotovo s obzirom na to da nije bilo velikih e, izmjena u tekstu ESME. Prije e, dva tjedna dobili smo nacrt tehničkih standarda od komisije kako bi parlament mogao izvršiti svoju zadaću parlamentarnog nadzora. Na tome im želim zahvaliti. Kao što sam rekla, e, ima mnogo malo izmjena u odnosu na nacrt teksta koji je podnijela ESMA. Međutim, mogu samo primijetiti da ovaj prijedlog komisije malo više restriktivan, budući da se koristi riječ include umjesto consider to include u prvom članku, četvrtom stavku. Nadam se da će komisija moći dati dodatna pojašnjenja o tome i zanima me koji je razlog za to e, što se provodi samo dva mjeseca nakon stupanja na snagu tehničkih standarda. Zatim, htjela bih nešto reći o referentnim vrijednostima. E, budući da su referentne vrijednosti za regulirane podatke u e, drugom članku. restriktivno tumačenje teksta prve razine moglo bi dovesti do većih troškova usklađivanja što bi se moglo odraziti na europska financijska tržišta zbog ograničenog e, pristupa takvim referentnim vrijednostima. Mislim da to nije u skladu sa zahtjevom razmjernosti za različite kategorije referentnih vrijednosti, što je bilo e, ključno da bismo postigli sporazum u sklopu trijaloga. Trenutno vodimo razgovore o tome kako se može pronaći rješenje da bi se izbjegla pravna nesigurnost na europskim financijskim tržištima. Ovo rješenje bi trebalo uzeti u obzir činjenicu da su te referentne vrijednosti već predmet određenih uredbi kao što je uredba o zlouporabi tržišta i MIFID 2. Ove uredbe su se pobrinule da kvaliteta podataka ne bude dovedena u pitanje te da nadzorna tijela mogu reagirati u slučaju zlouporaba da bismo se da bismo ova izmjena dakle bi Dakle, mogli bismo imati, mogli bismo uvrstiti u definiciju referentnih vrijednosti i mogli bismo raditi na finalnoj formulaciji u predstojećim mjesecima. Isto tako bi bilo moguće da te referentne vrijednosti budu sastavni dio jednog održivog eh, paketa za financijske tržište. E, Znam da su tu, da tu nije, nije bilo, nisu bile lake rasprave, međutim, mislim da bismo mogli barem nešto od toga finalizirati do 1. siječnja 2020. godine. Ukoliko to ne bi bio slučaj, želim apelirati na ESMU da koristi e, sve mjere koje su na joj na raspolaganju. Naime, rješenje prve razine opravdava e, izvornu namjeru zakonodavaca, tako da europska tržišta budu pod utjecajem ove mjere samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno održati stabilnost. I treće, e, pomalo me brinu vremenski rokovi e, vezano uz Ioniju Mislim da e, alternativa možda neće biti spremna na vrijeme. Isto tako postoji neke nepoznanice u ovom procesu reforme. E, zanima me što komisija misli o tim vremenskim rokovima, jesu li oni realni i kako izbjeći poremećaj na tržištu što bi moglo utjecati na bilijune ugovora na koje se odnose ove referentne vrijednosti. Na kraju želim e, pozdraviti uvođenje provedbenih mjera i radujem se dobroj suradnji o preostalim pitanjima vezanima uz ovu uredbu o referentnim vrijednostima. Riječ ima Darius Rozati u ime kluba Pučana. Hvala vam. E, naš kolega Niedermayer, koji je izvjestitelj u Sjeni iz našega kluba, e, zamolio me da ga ispričam, nije mogao doći na današnji sastanak i zamolio me da izvjestim odbor da podržava izvjestiteljicu i slaže se s njezinim primjedbama. Također zahvaljuje izvjestiteljici na uloženom trudu na ovom tehničkom dosjeu koji je naslijedila od kolege kolegice Kore Hvala Darius. Sada prelazimo na klub e, socijalista i demokrata. Kolega Fernandez. Hvala. Hvala. Predugo je prošlo, kao što smo čuli od komisije, u nastojanju da se izrade mjere koje ESMA treba poduzeti. Sada je prošlo gotovo tri godine otkako su, su zakonodavci usvojili ovaj tekst početkom 2014. godine. Ja sam se kandidirao na izborima za Europski parlament i to u trenutku koji je bio vrlo problematičan ne samo u Španjolskoj nego u čitavoj Europskoj uniji. U tom trenutku smo imali e, bankarsku i financijsku krizu, a brojne financijske institucije su se vrlo e, loše su vrlo loše postupile tijekom e, tog razdoblja e, i zapravo su izvlačile novac od klijenata i to protuzakonitim e, mjerama. Ta taktika financijskih institucija je i osuđena na kraju krajeva. Ono što nam je bilo potrebno jest dobro ekonomsko upravljanje, bili su nam potrebni financijski indikatori koji su regulirani, premda su tehnički bili dosta zahtjevni. Ja sam e, u tom trenutku kao kandidat na izborima obećao da će se prestati sa e, manipulacijama, Liborom i slično. Rekao sam da nešto moramo poduzeti i obećao sam da ćemo to i učiniti, e, da ćemo usvojiti propise koji će biti transparentni i koji će omogućiti da se izbjegnu slične situacije u budućem. Mi smo imali taj zakonski tekst e, ovdje u parlamentu i u vijeću. Vijeće i parlament su postigli dogovor kojim su se trebali, trebale minimalizirati mogućnosti za manipulaciju tržištem i manipulaciju Liborom i drugim referentnim stopama. Međutim, nakon toga je predugo prošlo do provedbe delegiranih akata, tako da se je pojavio određeni otpor od strane industrije kada je riječ o prelasku na referentne vrijednosti iz spomenute uredbe sva nadzorna tijela e, i parlament e, čini se kao da i dalje toleriraju tu situaciju što mi je teško shvatiti. Htio bih samo reći da moramo ubrzati čitav ovaj proces, moramo ubrzati provedbu odluka koje su potrebne kako bi ova uredba stupila na snagu. Primjerice, e, kada govorimo o referentnim vrijednostima ili o ugovorima koji izazivaju određenu nesigurnost u ovom tekstu, dopuštenje za referentne vrijednosti na koje se primjenjuju izuzeća temelji se na jasnim kriterijima. Dakle, te referentne vrijednosti, dakle, neke, postoje neke referentne vrijednosti na koje se mogu primjenjivati e, manje strogi zahtjevi, međutim, one koje proizlaze iz reguliranih podataka, Dakle, postoje i neke referentne vrijednosti koje se, koje proizlaze iz drugih referentnih vrijednosti koje mogu biti predmet manipulacije. I moramo biti sigurni da će nadzorna tijela imati nadležnost za te referentne vrijednosti. U nekim slučajevima možemo imati i nižu razinu regulacije za neke indekse, dakle e, no, kada je riječ o indeksima koji se temelje na drugim indeksima, tu postoji veći prostor za manipulaciju. Tako da mislim da trebamo poduzeti mjere koje su propisane u uredbi. Ne znam u kojoj mjeri se može reći da su ova siva područja dovoljan razlog da se omogući masivno korištenje ovih referentnih vrijednosti iz reguliranih podataka. Sljedeće godine se ponovno održavaju izbori za Europski parlament. Mislim da se mogu obratiti svojim biračima u Španjolskoj i reći im da Libor i Dakle, tečaj neće biti podložni manipulacijama kao što je to bio slučaj prije četiri godine i da ćemo brzo riješiti sve nedoumice e, koje se odnose na provedbu ovog zakonskog teksta jer evidentno je da se one sada ne primjenjuju kako bi se trebale primjenjivati. Ne vidim nikoga iz zelenih, niti iz kluba GUE, niti iz EFDA ili ENF-a. Koliko vidim, nitko nije zatražio riječ niti u postupku spontanog javljanja za riječ, tako da ću ponovno dati riječ Europskoj komisiji, a nakon toga ESMI. Izvolite. Hvala lijepo. Bilo je nekoliko pitanja koja su nam upućena. Ja ću pokušati dati odgovor Mislim da je možda najvažnije bilo pitanje vezano uz referentne vrijednosti iz reguliranih podataka. Mi smo raspravljali o tome u sedmom trijalogu o referentnim vrijednostima. To je bilo krajem 2015. godine. Već u toj fazi je Europski parlament tražio da se proširi definicija e, kako bi se to moglo odnositi i na posrednike. Međutim, vijeće je bilo protiv. E, oni su smatrali da posrednici nisu regulirana tijela, tako da bi u toj fazi moglo doći do pojave manipulacija. Komisija je pokušala pomiriti ova dva suprotstavljena gledišta te je zauzela stav da su ti posrednici u većini slučajeva API-ovi, što znači da bi se na njih primjenjivala ista izuzeća. Imali smo vrlo stroge kriterije za regulirana tržište, to je u tom trenutku podržavalo vijeće. Mi smo smatrali da posrednici također mogu biti prihvatljiv izvor podataka budući da oni isto da se na njih također odnose e, određeni aranžmani za objavu publikacija. Sjećamo se e, da je bilo određene skepse tijekom trijaloga. Neki su mislili da bi posrednici mogli manipulirati podataka, posebno ako dolaze iz nekoliko različitih e, reguliranih mjesta trgovanja. E, mi smo u tom trenutku rekli da će biti izmjena e, prve razine, te da ćemo u tom trenutku, kada se budu vodile te izmjene, to razmotriti. Želim vas samo podsjetiti na sve što se ranije događalo. Budući da je dakle, ovo bilo vezano uz izravni e, dolazak podataka sa reguliranih e, mjesta trgovanja. E, evo, mi smo ukazali na to moguće rješenje, e, dakle vezano uz API. Što se tiče funkcije nadzora, mi smo propisali da predstavnici iz drugih tijela moraju biti prisutni, posebno e, oni koji e, doprinose e, neto vrijednosti imovine. Dakle, mi smatramo da je to naprosto sastavni dio dobrog upravljanja. Tako da smo tu unijeli neke izmjene u formulaciju. Rekli smo da smatramo da se to treba uključiti kao što je spomenula izvjestiteljica, budući da su to e, glavni pružatelji podataka i mora se osigurati integritet njihovih podataka s obzirom da su oni ključni igrači i trebali bi također biti članovi nadzornog odbora. To je naprosto sastavni dio dobrog upravljanja. Na kraju što se tiče Eionije i Euribora, kao što smo već čuli od ESMI, postoji zajednička radna skupina u kojoj sudjeluje nekoliko institucija, uključujući i belgijsko regulatorno tijelo koje je e, nadležno za Ejoniju i Euribor, Europska središnja banka, ESMA i Europska komisija. E, ta radna skupina analizira alternativna rješenja i stope bez rizika. E, jedno rješenje koje bi omogućilo da se stvori pravna sigurnost jest da ove dvije referentne vrijednosti dobiju odobrenje, za to još imamo vremena. Kao što smo čuli od ESME i od izvjestiteljice, imamo još uvijek prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2020. godine, što znači da još uvijek ima vremena da se riješi ovo pitanje kako bi se izbjeglo e, dalje smanjivanje doprinosa. Ukoliko to ne bi bilo moguće, morat ćemo se suočiti sa činjenicom da e, bismo mogli imati prijelazno razdoblje, naime da prijelazno razdoblje e, kada za vrijeme kojeg neće biti potrebno odobrenje istječe 1. siječnja. Želim samo podsjetiti da imamo još e, do kraja ove godine i čitavu 2019. godinu da bismo riješili ovo pitanje Nadam se da će regulatorna tijela koja trebaju e, davati odobrenja i nadzirati ove referentne vrijednosti odraditi svoj dio posla. Da kako bude li potrebno donijeti neke mjere, mi smo spremni dati savjet ukoliko se ispostavi da je potrebno zamijeniti jednu od ove dvije referentne vrijednosti. Hvala lijepa. Sada predstavnik ESME. Hvala lijepa. ću vrlo kratak i govoriti nešto o e, tim referentnim vrijednostima za regulirane podatke jer to zapravo u načelu sprečava da bilo koja treća strana sudjeluje u prikupljanju podataka. U članku prvom točki 24a stoje da administratori e, mogu dobivati podatke i trećih strana od nekoga ko prodaje podatke. Međutim, to se sve svodi na odredbe iz članka 10. uredbe o referentnim vrijednostima. E, mi radimo na tim pitanjima s našim e, dionicima i dajemo im na sporaganje e, raspoložive instrumente kako bi oni mogli raditi na tome, a također istovremeno za slučaj da dođe promjena pomno pratimo što se događa na prvoj razini. Hvala. Da li naša izvjestiteljica ima još što za reći? Zaključno. Hvala lijepa. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni na komentarima. Hvala komisiji i e, ESMI na njihovim komentarima E, pozdravljam e, ono što je rekla komisija i gospodin Fernandez. I još nešto o ovim e, kritičnim referentnim vrijednostima. Hvala komisiji. Međutim, htjela bih biti sigurna da neće biti nepotrebna narušavanja financijskih tržišta što ćemo pomno pratiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala. Hvala vama. Ovim završavamo ovu točku dnevnog reda. A u 10 sati prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, pa ću onda napraviti kratku stanku. So, hello everybody, we continue our meeting. Pozdrav svima još jedanput. Nastavit ćemo s našim sastankom. Za početak priopćenje, a to je rezultat zajedničkog trijaloga Econ Envi o e, premještanju Europske bankovnog tijela i e, Europske medicinske agencije i e, na tehničkom sastanku eb koji se održao 7. lipnja je potvrđeno da će Europski e, parlament sudjelovati u tome, ali mandat još nije nađen, e, nije dakle još donesena odluka, što eto, ne iznenađuje, i svi će pokušati naći rješenje za to pitanje i dati novi mandat. To je veliki problem, ali sve nade polažemo u austrijskog predsjedništva. Sada prelazimo na četvrtu, petu i šestu točku dnevnog reda, a to je uredba kojom se uspostavlja e, uredbe o reguliranju financijskih e, tržišta i tržišta financijskim uslugama e, kojem e, se mijenja čitav niz uredbi. I od 2013. 14. 15. 16. i 17. godine. U osnovi, e, dakle, radi se o refitu EZ. Drago mi je da su ovdje s nama su izvjestitelji. I nadam se da ste svi pročitali mailove koje su poslani jučer, a danas, e, u kojima su bili sami prijedlozi toga, a e, danas će nam to predstaviti su izvjestitelji E, počet ćemo s većom e, klubom zastupnika, to je Burkar Balc koji će ga predstaviti. Hvala lijepa, drage kolegice i kolege. Predsjedatelj je upravo spomenuo nacrt izvješća smo dobili jučer kasno. Ispričavam se zbog tog kašnjenja ovako kasno nismo planirali slatiti to izvješće kao su izvjestitelj, odnosno izvjestitelj u Sjeni, međutim do posljednje minute smo morali još pregovarati. Sada im su izvješća pred nama i to je prvi važan korak za sljedeći postupak. Imamo tri prijedloga komisije imamo više od 300 stranica teksta i time smo nakon devetomjesečnog rada napredovali ipak više od, razine na kojoj je vijeće. Isto tako vrlo jasno je postalo da se nećemo moći usuglasiti oko svih sadržanih otvorenih pitanja. U vezi čega se jesmo mogli usuglasiti. Što se tiče e, e, europskih agencija EB i OP i ESME, mogli smo se usuglasiti vezano uz jačanje e, pitanja proporcionalnosti u, rad, u radu europskih nadzornih tijela. I to je sadržano, ta odredba je sadržana u uredbi, a što se tiče EBE, smjernica priručnika i pravilnika EBE, e, želimo u buduće da se više uzima u obzir financijski nadzor. Također što se tiče žalbenog postupka postoji nedostatna proporcionalnost. E, želimo da se uvede mehanizam preispitivanja te da se radnoj skupini da jači glas kako bi se odluke e, donosile ne samo dvotrećinskom većinom, već da se uzimaju u obzir i e, stav radne skupine i želimo imati uvid u zapisnike tijela koja donose odluke. E, dakle, odgovornost EBE se mora pojačati jer u smislu odgovornosti ta agencija kasni za Europskim odborom za sistemske rizike i e, e, jedinstvenim sanacijskim odborom. Mora postoje, oni moraju biti podložni demokratskoj kontroli i sve što čine e, mora biti objavljeno u javnosti. Treća točka, mogli smo se usuglasiti oko pojašnjavanja mandata nadzornih tijela, što je našem odboru već dugo vremena vrlo važna tema tu potpada u nacrtima ovih izvješća ograničavanje mišljenja nadzornih tijela u smislu toga da se ona moraju povezati sa zahtjevima Europskog parlamenta, također definicija takozvanih pitanja i odgovora Q&A-a nadzornih tijela do sada je bila u takozvanoj sivoj zoni, Naravno da ta pitanja odgovori nisu obvezujući i različite rješenja su moguće na nacionalnoj razini. Najprije se mora preispitati e, da li su nacionalna nadzorna tijela suglasna s određenim rješenjima. Također smo se suglasili oko toga da osim toga e, distribucija smjernica nadzornih tijela u budućnosti mora biti moguća. Smjernice institucija EU-a ako se zahtijevaju sukladno zakonodavstvu, to je viši prag u smislu preispitivanja da li se poštivao mandat, dakle dvije trećine dionika. Ako smjernice donose se na vlastitu inicijativu nacionalnih tijela, tada je prag nešto niži, tu je dovoljna obična većina u skupini dionika. U svakom slučaju, Europski parlament i komisija i vijeće mogu zahtijevati obrazloženje od europskih nacionalnih tijela za njihovo djelovanje i mogu također zahtijevati da, da se te smjernice povuku, odnosno da ih vrate europskim nadzornim tijelima. Također smo žalbeni odbor ojačali u smislu toga da ne zahtijevamo samo stručnu ekspertizu u tim važnim tijelima, već i u smislu njihovog djelovanja želimo proširiti taj djelokrug, kao što sam već rekao na temelju e, proporcionalnosti. Isto tako su izvjestitelji su se mogli usuglasiti vezano uz pojačanje angažman, konzultacije između dionika. Tu želimo širi pristup konzultacija sa dionicima. Te konzultacije moraju postati redovne, posebice kada govorimo o smjernicama. Konzultacije moraju biti postavljene vrlo široko moraju biti diversificirane i moraju uzeti u obzir raznolikost svih dionika na tržištu. Peta točka. Usuglasili smo se vezano uz visoke kvalitativne zahtjeve osoba koje, se, koje rade u skupinama dionika i koje se tamo imenuju. Oni moraju preuzeti više razinu odgovornosti. Skupine dionika će, se, će biti podložne E, izjašnjavanje u smislu i mišljenja i pitanja i odgovora. Šesta točka u kojoj smo se usuglasili je e, sudjelovanje Europskog parlamenta u donošenju odluka kod e, imenovanja rukovodstva europskih nadzornih tijela. Osvrnuli smo se na ono što se događalo u tijekom posljednjih godina SRB-a i ESME i željeli bismo da taj proces bude transparentni. Moramo uzeti u obzir međuinstitucijsku ravnotežu između Komisije vijeća i Europskog parlamenta. Sedma točka. Također smo se usuglasili vezano uz zahtjeve da europska nacionalna tijela imaju e, više značenja na globalnoj razini kako bi e, na mogli bolje koordinirati svoj angažman na nacionalnoj razini, odnosno kod kuće punopravno članstvo europskih nacionalnih tijela u međunarodnim tijelima je neophodno i potrebno ga je ojačati istodobno. Odgovorni u europskim nacionalnim tijelima e, moraju bolje uključivati svoje članstvo, moraju dobiti mandat nadzornog odbora za djelovanje u međunarodnim tijelima. Osmo, poboljšanje zakonodavnog postupka, posebice što se tiče postavljanja i određivanja standarda vezano uz e, RTS i ITS i tu smo predložili izvlačenje pouka. Želimo povisiti standarde i e, obvezati komisiju na podnošenje određenih izvješća. Imali smo dovoljno takozvanih brzih rješenja, quick fixes. Dakle, kratkoročno moramo prilagoditi E, provedbene podatke i e, ne želimo da to u budućnosti postane uobičajeno. U nacrtima izvješća zahtijevamo više realizma kod stres testova, stresova na testova na otpornost na stres Želimo da regulatorni zahtjevi budu pospoštreni, želimo imati bazni, referentni scenarij i e, nepovoljni scenarij. Te obje opcije želimo zadržati. Deveta točka koju želim spomenuti je vezano uz e, peer reviews nacionalnih tijela. E, više se moraju naglašavati manjkavosti Prioritet moraju biti ukidanje nepravilnosti, manjkavosti, nedostatni nadzor, na primjer, ali isto tako i kršenja zakonodavstva Europske unije. Deseto, mogli smo se usuglasiti i oko smanjivanja e, birokratskih postupaka preispitivanja, posebice kod eksternalizacije eksante ispitivanje eksternalizacije i e, delegiranja kod nadzornih tijela je nešto što želimo ukinuti. I 11. propisi vezani uz slanje zahtjeva za, slanjem podataka europskih nadzornih tijela želimo komisiji predložiti pojednostavljenje sustava i želimo predložiti da postoje i kaznena plaćanja, monetarne kazne, koje cilj je naravno sve to umanjiti. Također mogli smo se suglasiti kod ojačivanja proračunskog nadzora uspostavom jednog jedinstvenog odbora za reviziju. 13. točka koja je meni bila osobno vrlo važna i ograničavanje izravnih nadležnosti ESME Mi smo podržali predloge komisije, posebice što se tiče uredbe vezane uz e, e e, SEFC. Nadam se podršci kolega iz odbora. I sad dolazimo do nacrta izvješća SRB-a, Europskog odbora za sistemske rizike. Prvenši ja smo bili na sastanku općeg odbora SRB-a. Dojem koji smo, tada stekli je bio da postojeći način upravljanja na razini SRB-a je nešto što se treba modificirati. Uspostava eh, upravačkog direktora koji bi mogao zamijeniti glavnog tajništva je nešto što pozdravljamo i mislimo da bi to poboljšalo cijelu ovu instituciju i po tom pitanju nismo bili u cijelosti suglasni. U svakom slučaju u uredbi o ESRB-u e smo jasno rekli da on mora biti izvan mandata Europske središnje banke i da mora slijediti veći naglasak na konsultacije sa dionicima i mora graditi više sektorski E, konkretne nadležnosti, odnosno bankarsko gledište je nešto što se treba ostaviti po strani i treba uzeti u obzir druga područja na financijskim tržištima u smislu stručne ekspertize. Nakon svih ovih pozitivnih točaka koje sam mogao istaknuti, želio bih sada spomenuti točke oko kojih se nismo mogli usuglasiti to su prvenstveno sljedeće teme prije svega. Nismo se mogli usuglasiti vezano uz e, strateški plan nadzora. Ja nisam tu da imamo čisti akademski postupak, već da i nacionalna tijela uključimo i posljednja odluka se mora zadržati na nacionalnoj razini jer se tamo mora i opravdati odluka koja se, dolazi, koja se donosi o proračunu. To ne smijemo zaboraviti jer više papira ne znači uvijek i bolji nadzor. Općenito govoreći nisam za to da e, slabimo nacionalna nadzorna tijela, kao što je to komisija predložila u svom prijedlogu, već mislim da moramo vjerovati stručnoj ekspertizi na samom terenu kao što to je to i napisala Europska središnja banka u svom izvješću vezano uz reviziju. Također se mi smo mogli usuglasiti kod vrlo bitnih e, pitanja upravljanja. Mi smo svjesno u nacrtima izvješća uključili i upravni odbor i izvršni odbor kao dvije ravnopravne alternative. Što se tiče financiranja moramo reći da postojeći sustav je nešto što želimo zadržati na razini EU, ali nismo se usuglasili u kojoj mjeri privatno financiranje i privatne investicije u financijskim institucijama je nešto što ćemo odobriti. nešto tema koja je također bila vrlo teška i nismo mogli doći do zajedničkih kompromisa je su bile izravne kompetencije europskih nadzornih tijela, nismo se mogli dogovoriti. Obzirom da ovdje imamo, ja zastupam restriktivnije stajalište od moje su izvjestiteljice, ja bih želio da se snažnije uzima u obzir činjenica da su neki zakoni nedavno doneseni, kao što je, na primjer, uredba o prospektu i uredba o referentnim vrijednostima taj pristup je meni upitan da li možemo uistinu tako brzo sve izmijeniti i na posljedku nismo se mogli dogovoriti kod pitanja e, CCP upravljanja i održivog financiranja. Mi znamo da postoje postoji potreba usvajanja odgovarajućih međusektorskih zakona i zato preuranjeno preispitivanje i nadzor e, europskih nadzornih tijela je nešto što ne možemo prihvatiti. E, dakle, privremeni zaključak je, mislim da je postalo svima jasno da je pred odmorom još mnogo rada tijekom sljedećih tjedana i mjeseci. Ovi prijedlozi izvješća odražavaju nezadovoljstvo prijedlozima komisije jer taj prijedlog neće nam omogućiti brzo usuglašavanje niti u Europskom parlamentu niti na razini država članica. Ako želimo snage objediniti, prvenstveno europskih nacionalnih tijela i nacionalnih nacionalnih tijela, jedino to je moj glavni cilj. Dakle, da se ne sukobljavaju, već da surađuju. I u tom smislu prijedlog komisije u postojećem obliku nije baš dobra radna podloga i stoga ga se mora poboljšati. To je moja namjera i siguran sam da u budućnosti i EPP će se tome posvetiti. U svakom slučaju želio bih ovu priliku iskoristiti, zahvaliti tajništvu odbora Ekon. objema pomoćnicama koje su u administrativnom smislu nabile bile od velike koriste. Također e, mojoj suizvjestiteljici bih želio zahvaliti. E, naša suradnja nije bila uvijek jednostavna, ali to nismo niti očekivali. I zaključno moram reći da je mnogo energije uloženo u rad proteklih mjeseci, to ne samo da će se vidjeti u izvješćima koja će biti predočena, već i u promjeni amandmana koji su bili podneseni, a to će biti nešto što je prijeko potrebno tijekom sljedećeg mjeseci. Hvala lijepa gospodine Balc. Sada dajem riječ vašoj suizvjestiteljici Pervanš eh, Beres. Hvala. I ja ću e, se ispričati što smo uzeli toliko vremena. François Mitterrand je običavao govoriti da treba dati vremena vremenu. Bilo je to naime ovog puta nužno jer e, s jedne strane trebalo je da svaki od suizvjestitelja E, prožvače ovu masu koju nam je komisija dala u vidu prijedloga. S obzirom na to koliko je vremena proteklo, mnogi će si reći toliko vremena za ovo. Ali eto, e, trebalo nam je toliko da bismo došli do rezultata i kao što je rekao moj izvjestitelj Burka Balc, on je to rekao zaključno, što reći uvodno. U ovom parlamentu počinjem imati ipak određeno iskustvo suradnje sa članovima kluba zastupnika Europske pučke stranke, uključujući onima koji dolaze iz stranke CDU, a e, i to je bilo dobro iskustvo. Svako od nas ima dakle e, jasna stajališta i e, možemo raditi na tome da nađemo zajednički temelj. Isto tako ponekada nije dobro tražiti apsolutno savršenstvo. I želimo li dovršiti ovaj prijedlog kojeg danas e, podastiremo, treba dakle da svatko na sebe preuzme odgovornost s obzirom na sve što je ovaj paket izazvao kao reakcije. Prije nego što kažem gdje smo se kolega i ja suglasili, a gdje imamo različite mišljenja, ipak jedno uvodna primjedba o samom cilju cijelog paketa. O tome smo već govorili do duše kada smo predstavili naš radni dokument. E, međutim, na taj način ograničavamo zajedničke točke i točke u kojima se e, E, razlikujemo. Ako se podsjetimo zašto ovaj paket, čemu dakle on, podsjećam na jedan od elemenata e, i jedan od tih razloga. Razlika između nadležnih nacionalnih tijela i zato smo na europskoj razini htjeli napraviti taj level playing field, jednake uvjete za sve. Dakle, uveli smo zbog toga načelo razmjernosti, ali isto tako konvergenciju stvaranja zajedničke kulture. Te isto tako nadzora, ne baš svega što rade nacionalna e, nadzorna tijela sa apsolutno svim dokazima, već jednostavno nešto što će omogućiti da se rupe, ako se tako smijem izraziti, odnosno slabe točke mogu ispraviti. Potvrđujem ono što je malo prije rekao Burkhard Balz, ali ću otići korak dalje ka u iznošenju pojedinih e, elemenata, a mislim da bi ipak bilo dobro da u ovoj fazi to spomenemo prilikom naše rasprave. Ako pogledamo e, prijedloge komisije. Sve ono što se odnosi na polaganje računa, ulogu parlamenta, e, e, ponovno formuliranje onoga na što se nije definirala, e, pozvala komisija, dakle članak 16. sve one definira RTS i RTS. A, oprostite, ispričavam se ovdje svima koji ne znaju što znači sve ove kratice, ali uglavnom radi se o zakonodavstvu druge i treće razine. Dakle, e, komisija o tome nije ništa govorila, mi smo tekst pročistili, temeljili smo se na iskustvima Europskog parlamenta i uzeli smo u obzir e, cijele, sve one rasprave koje su se vodile po pitanju pokazatelja. Definirali smo veću ulogu za konzultacije, a također smo na precizniji i jasniji način definirale pitanja i odgovore. To su zapravo e, alati kojima se za jako puno koriste i ali e, e, znamo da je ponekad to e, malo pretjerano jer često nacionalne vlasti se skrivaju iza takvih e, propisa kako ne bi trebali raditi svoj posao provjere i polaganja računa. E, sada ću dakle, se ja osvrnuti na sve ove točke i kasnije produbiti neke od njih. Što se strateškog plana tiče, Bac je rekao oko čega se ne slažemo, ali mislim da se slažemo da je potrebno naći mjesto za plan strateškog nadzora koji će biti plan Unije i koji neće biti nekompatibilan sa onim što svaka nacionalno tijelo razrađuje i želi provesti. Naravno, u tom slučaju treba uzeti u obzir različite vrste poslovnih modela koji postoju u bankarstvu ili pak u osiguranju kad se radi o tržištima. Uloge inspekcija i nacionalnih tijela. Mislim da smo tu se dogovorili oko dobrog i e, originalnog e, tijela koji ne koristi onaj termin e, procjene istovrsnih stručnjaka prije review. Važno je zato što je potrebno da se način rada izmjeni i moramo izvući lekcije iz prošlosti. Ako neko nacionalno tijelo ne radi posao koji treba raditi, potrebno je da netko to može ispraviti. A najbolji način da se to napravi je da do inspekciju izvrši jedan e, viši e, stručnjak europskog tijela, adekvatno europskog tijela, i on e, može raditi sa do e, pet e, drugih nacionalnih tijela, naravno izvan one koja se ovdje dovodi u pitanje i dakle da oni zajedno to pregledaju i naprave izvještaj na tu temu. Isto tako, kolega i ja se slažemo da se e, luči s jedne strane situacija unutar, a s druge strane izvan Europske unije. Što se tiče e, i režima e, ekvivalencija, tu tražimo da Europski parlament to dakle pregledava i da se povećaju oblasti u odnosu na koji koje komisija predvidjela. Što se tiče informiranja, tu smo jako olakšali prijedlog komisije. Mislim da je komisija bila preambiciozna, naročito u ovoj fazi u različitih agencija, odnosno tijela. Bojim se da ono što smo stavili u izvješće je možda najbolje što smo mogli učiniti po pitanju članka 35. Što se tiče skupine dionika, mi smo rekli da u samom osmišljavanju te skupine treba dobro raspodijeliti e, odgovornosti u tom tijelu. Dakle, s jedne strane 13 predstavnika za velike dionike na tržištu, a 13 za ostale dionike na tržištu, uzimajući u obzir raznovrsnost modela, plus 4 mjesta za stručnjake. <clears throat> Postoji jedna stvar oko koje smo se složili, na koju se sada e, želimo svrnuti, koja je po mom mišljenju originalna i koju trebamo dijeliti, a to je da se napravi e, tijelo za selekciju, dakle jedno izborno povjerenstvo koje će, dakle, treba će jako dobro birati i tražiti osobe koje će moći biti na čelu tih tijela. Trebamo zaista pročešljati tržište kako bismo našli adekvatne stručnjake. Zatim, e, oko toga tko treba sjesti za stol kada nadzorne agencije usvajaju zakone E, treće razine. Sada su to uvijek nacionalna nadzorna tijela. Poteškoća je međutim e, da su te agencije i regulatorne i nadzorne istovremeno i tu smo se u potpunosti lako dogovorili da kada su te agencije regulatorne, i regularnu ulogu, da onda nacionalno tijelo nema <clears throat> ulogu nadzorne agencije. Već to rade vezano za e, prvu razinu. <clears throat> To je dakle bilo važno što se tiče onoga gdje smo se složili i bilo je nekih originalnih prijedloga u odnosu na prijedlog e, komisije. Dopustite mi sada da i ja, baš i Burkal Balc, navedem vrlo kratko ono oko čega se do sada nismo složili i gdje bismo mogli uzeti u obzir druge prijedloge. Što se tiče samih nadzornih agencija, Burkhardt je Balc rekao da se ne slažem s pitanjem upravljanja, dok se ja apsolutno slažem s prijedlogom komisije u svim njezinim dijelovima, što znači čak i kada se radi o ESMI da postoji mogućnost da se uklopi e, sporazum što e, ga je naš parlament potvrdio. Dogovor po pitanju <clears throat> uloge ESME e, prilikom nadzora kompenzacijskih komora. Što se tiče transversalnih pitanja, nismo se dogovorili, prema tome ja ću uložiti amandmane o jačanju zaštite potrošača, definirajući potrošače na vrlo širok način, naročito kad se radi o održivog razvoja i e, potrebe da se e, u to uklope agencije. Što se tiče e, konkretnih e, projekata vezane za ESMU, dogovorili smo se oko definicije e, ispitivanja. Ja ću to ipak izmijeniti uloživši amandmane kako bi u područje ESMU uključio ne samo CCP nego CDS kao i trade venue na način o kojem smo tome govorili kada smo imali razmjenu mišljenja i kada smo predstavljali naš radni dokument. Po pitanju IOPE predlažem da se uloga IOPE ojača uh, u smislu modela interne uh, nadzora i uh, to je taj čuveni projekt PEP, e dakle mirovinski program gdje komisija da je odobrenja i opija. Ja se nadam da će to biti u domeni onoga što potvrđuje parlament i da ćemo se moći uskladiti po pitanju tog teksta. I isto tako dati ću prijedlog kako bi se ojačala uloga nadzornih kolegija vezane za e, slobodno e, pružanje usluga koja potencijalno e, može biti od interesa i za druge agencije. I e, tu ćemo možda, kolega, ja zajedno uložiti amandmane. vrlo vjerojatno sam eh, predugo govorila, a istovremeno nisam dala dovoljno pojedinosti o puno toga. Međutim, mislim da sam dala pregled naših eh, pregovora i da sada vidimo dokle smo došli eh, po pitanju ovog izvješća. Žao mi je što neću moći voditi do kraja ove pregovore zajedno s Burkardom Balcom, ali mi je jako drago jer imamo dobro polazište i nadam se da ćemo dobro surađivati e, sa svim izvijesteljima u sjeni i s osobom koja će zamijeniti Burhalda Basla u konačnoj fazi, no do tog trenutka još nije došlo. Hvala lijepa. Sada izvjestitelji u sjeni. Nema nikoga iz ECR-a. Pa Wolf Klins u ime e, liberala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem se i izvjestiteljima na njihovom izvješću. Ne znam da li se treba veseliti time što je izvješće gotovo već prije praznika, jer to me prisiljava proučavati ga tijekom ljetnog odmora umjesto lektire. Nisam imao vremena proučiti izvješće od sinoć, pa se stoga ću se referirati samo ono što sam sada čuo usmeno i na svoja razmišljanja o prijedlogu komisije. Možda ću i ja to strukturirati podijeljeno na tri područja kompetencije, upravljanje i financiranje. Što se tiče kompetencija nadležnosti, mi znamo da kriza iz 2008. godine ne, e, bila je teška između ostalog i zato što smo mi u Europi imali različite predođbe o nadzoru, različite kulture nadzora. Tada, a djelomice i danas, imamo različite arbitraže. To želimo prevladati, želimo ići u smjeru snažnije konvergencije. To je cilj kojem smo se svi obvezali. i Stoga je pohvalno i da je komisija izradila takav prijedlog. Saslušanja koje smo imali u ovoj dvorani sa predstavnicima nacionalnih nadležnih tijela, ali isto tako i drugim dionicima koji se već godinama bave pitanjem europskog nadzora su pokazala da postoje različita mišljenja između onoga što se nacionalna nacionalna tijela e, predočavaju i e, komisija. Sada smo to vidjeli i kod oba izvjestitelja. Dakle, nećemo moći ostvariti veliku prekretnicu na način na koji je to predvidjela komisija, već moramo ostvariti napredak, a da pritom nacionalna nadzorna tijela u njihovoj učinkovitosti ne oslabljujemo, jer to bi bilo kontraproduktivno oni su tako koji imaju iskustvo i ekspertizu. Nažalost, nisu sva nacionalna nadzorna tijela podjednako jaka. Neka imaju iskustva koje su prikupljali desetljećima. U nekim zemljama su i jako, jako nadzorna tijela udaljena od takvog iskustva i ekspertize i bit će vrlo teško dovesti ih do iste razine na koje su preostala nacionalna nacionalna tijela. Što se tiče kompetencije nadležnosti, mislim da su neke stvari neupitne. Mi moramo, što se tiče e, nadzora istovrsnih stručnjaka ili peer review-a, moramo se pobrinuti da slabija nadzorna tijela profitiraju i uče od iskustava jačih nadzornih tijela. To se mora tako organizirati da nemamo pristup učitelj učenik, već da se radi o kolegijalnosti. Što se tiče strateških planova i strateškog nadzora, i ovdje je jasno da moramo se približiti konvergenciji, a to možemo učiniti zahvaljujući jedinstvenim strateškim ciljevima – koji su formulirani na isti način i nadzorna tijela tu moraju imati ulogu koordinatora i moraju preuzeti vodstvo. To je nešto što je nesporno. Većina izmjena je potrebna kod ESME, kod EBE i kod eiop imamo, imamo nekolicinu izmjena, ali kod ESME e imamo mnogo izmjena. ESME e je vrlo uspješna kod repo poslova, kod također agencija za kreditni rating, dobit će dodatni nadzor i kod referentnih vrijednosti. Mislim da je to vrlo bitno. Što se tiče objavljivanja prospekta, tu sam malo više suzdržana od pervanš i mi znamo da kod posljednjih uvrštavanja na tržišta kapitala pitanje prospekta i se vrlo dobro moglo riješiti na nacionalnoj razini i nije bio, potreban, nije bio potreban europski nadzor. Možda će se to u budućnosti izmijeniti, ali ne možemo načelno tvrditi da ESMA mora biti nadležna za sve prospekte. To ide predaleko. Tamo gdje je ESMA mora biti nadležna, je preispitivanje ekvivalentnosti, posebice ekvivalentnosti u smislu trećih zemalja u koje će pripadati i Ujedinjena kraljevina u budućnosti. Redovno smo mora preispitivati da li uvjeti prema kojima se dodjelivala ekvivalentnost, da li su oni poštovani. Tu je Europski parlament mora igrati vrlo važnu ulogu i mislim da je vrlo pozitivno da se na tome inzistira. Što se tiče EIOPE, Pervanč bi željela EIOPE dodijeliti važniju ulogu, posebice što se tiče izrade internih modela. Tu sam malo više oprezan. Komentari koji sam do sada čuo su da, da EIOPA zapravo primjenjuje jako jednostrana stajališta a kada govorimo o ulozi EIOP u budućnosti, kod drugih pitanja, na primjer kod PEPA, u načelu mislim da je točno da EIOPA ako želi uvesti panevropski osobni proizvod za mirovine, za osobne mirovine, moramo uzeti u obzir da je EIOPA je vrlo konzervativna i usmjerena je prvenstveno na sektor osiguranja i reosiguranja i ovaj proizvod PEP e ne bi smio biti klasični osiguravateljski proizvod, bi trebao biti tako strukturiran da i druge financijske institucije ga mogu nuditi. Stoga tu moramo biti vrlo oprezni. Drugo, upravljanje, governance. Čini mi se u cijelosti normalno je uobičajeno do što je komisija rekla da moramo ovdje također polučiti izmjenu jer nadzorni odbor koji donosi najvažnije odluke je tijelo koje je vrlo veliko, 28 članova, budućnosti 27 e, dame i gospode koji će sjediti oko jednog stola i koji će vrlo intenzivno donositi odluke u nacionalnom interesu. A nama treba E, rukovodstvo koje će biti jednostavno i koje će moći brzo reagirati, koje će biti učinkovito, djelotvorno i mm, uspostava jedne takve, takvog rukovodstva mislim da bi bila svrsishodna. E, predsjedatelj, predsjedavateljice bi trebali imati odlučujući glas kod, jedna, kod glasovanja. Stoga ja ne bih bio za četiri izvršna direktora, već za tri ili za pet tako da taj problem se uopće ne pojavljuje, da predsjedatelj mora imati odlučujući glas. će to prije ili kasnije dovesti do različitih nezadovoljstava u ovako maloj organizaciji. Mislim, a to se pokazalo i u javnom saslušanju, da u svakom slučaju moramo angažirati ljude izvana u tim tijelima, ljude, stručnjake koji nisu toliko u svojim stajalištima obojeni nacionalnim stajalištima, već imaju iskustvo e, revizije istovrsnih stručnjaka od najmanje dvije do tri godine koji imaju stručnu ekspertizu, ali su neopterećeni nacionalnim predođbama. Struktura nadzora kod ESME je drugačija od EBE i EIOPE jer imamo dodatno CCP posao. Mislim da tu nam nije potrebno potreban zasebni izvršni odbor sa četiri člana. Mislim da bi, da bi to bilo prekomjerno. Ja si ipak e, pred, ovdje mogu predočiti odbor koji je zajednički i koji ima četiri ili pet članova. Što se tiče dionika, tu mi je vrlo bitno da imamo i njihove predstavnike civilnog društva koji se bave pitanjem zaštite potrošača, prava potrošača. U dosadašnjim prijedlozima to nije bilo toliko izraženo i to se treba razraditi. Treća točka, financiranje. Kada uvijek kada se radi o novcu, stvari postaju komplicirane. Bukard je rekao da bismo trebali sve to ostaviti kod toga da imamo 40% financija dolazi iz EU-a, ostatak od europskih od, nacionalnih nacionalnih tijela. Ja mislim da bi nacionalna nacionalna tijela trebala sudjelovati, ali istodobno i financijski sektor mora doprinijeti. Da li bi taj udio bio 30, 40, 30 ili 20, 40, 40, ne znam, to ćemo vidjeti no najbitnije je da imamo modus koji će osigurati da europska nacionalna tijela djeluju troškovno učinkovito i da su odgovorna u smislu svog proračuna i da su pripravna preuzeti odgovornost te podnijeti račune i u odnosu na nas kako bismo bili sigurni da ne trošimo previše novca. Dakle, sve u svemu rekao bih da je moj dojam pozitivni, da je, e, obzirom da je obama jednom i drugom izvjestitelju uspjelo ostvariti kompromis u mnogim područjima, mislim da će u parlamentu uspjeti doći do održivog kompromisa. Jedno ja sam skeptičan kada se radi o e, vijeću. Prve reakcije koje su slijedile ne upućuju na lake pregovore. Hoćemo li uspjeti to sve napraviti tijekom sadašnjeg saziva putem trijaloga? To ne bi se usudio donositi takvu procjenu, možemo se tome nadati, ali barem djelomično nešto možemo ostvariti. Hvala lijepo. Sada dolazimo do zelenih. Izvolite. Sven Gigold. Na početku ukratko, dragi Wolf, nadam se da ćeš da ćeš imati još zanimljiviju ljetnu lektiru. Ja ću ti daj mi privatno adresu pa ću ti poslati jednu zanimljivu knjigu. Možda ćeš se iznenaditi, jer bilo bi šteta da tijekom ljeta samo čitaš ovo izvješće i ništa drugo. Moram reći da želim zahvaliti izvjestiteljima koji su izradili radnu osnovu na temelju koje možemo dalje napredovati. E, ovaj prijedlog sadrži vrlo zanimljive ideje i prijedloge. Mislim da će oni naići na veliku suglasnost u parlamentu, posebice osnaživanje prava parlamenta, pokušaj da ESAS e, postanu naši akteri u nacionalnim institucijama i doprinesu umanjivanju uloge parlamenta u francijskim sektorima. Mislim da to i, tu idemo predaleko jer oni nama moraju podnositi račune. Mislim da su to vrlo snažni prijedlozi i to možemo prihvatiti. Također reći ću otvoreno da sam razočaran zato što su izvjestitelji dva najveća europska kluba ne mogu jasno reći da podržavaju prijedloge komisije u smislu osnaživanja upravljanja sa višom razinom europskog nadzora i utjecaja na ESS. Wolf Klinz je na, je na to ukazao, to je bio rezultat naših javnih saslušanja, da je europska razina preslaba u odnosu na nacionalne razine. Dakle, slijedi se logika e, vrana vrani, oko nekopa. E, moramo sve učiniti da imamo jednu europsku strukturu e, i rezultat mog izvješća je bio, to je bilo davno, da mnoge nadležnosti ESAS-a se ne koriste zato što postoje ove nedostatnosti u sustavu upravljanja. Stoga sam želio da mi kao parlament pošaljemo jasan signal, želimo osnažiti europsku razinu u ESAS-ima i komisija u tom smislu nam stvara pregovarački prostor sa državama članicama jer znamo što će se dogoditi kada uopće otpočnemo s tim pregovorima. Sljedeće što se tiče prijedloga u upravljanju, tu imamo dobre, detaljne prijedloge, no ja bih želio spomenuti samo dvije stvari u koje nisam uvjeren. Prvo, nisam uvjeren da je mudro sada reći da predsjedavateljici sos se moraju imenovati na osam godina i da parlament više neće imati mogućnost uspostavljati nove odgovornosti. Mislim da ovo imenovanje na E, dva razdoblja od pet godina je bilo u korist parlamenta jer nakon toga je parlament mogao pokrenuti novi postupak imenovanja. Također drugo u što nisam uvjeren je predođba da odbor koji se sastoji od članova e, vijeća parlamenta e, i komisije može imenovati predsjednike te to mi se čini kao institucionalizacija dva velika postupka. Možda to nisam dobro razumio, vidim iritantne poglede. Molim pojašnjenje. Što se tu mijenja? Mislim da će biti, ako parlament ima dvije osobe u odboru, to nije dobro, jer moram nešto reći. Predsjedavatelji ESAS-a u ovom parlamentu e, su uvijek morali polagati račune. A imali smo različite posljedice tih odgovornosti. E, ponekad smo imali različita mišljenja. Pervonš je ukazala na dvije točke koje su nama bitne. Mi smo se nadali da nakon rada kojeg smo poduprli znanstvenim studijama ćemo utvrditi velike manjkavosti u području zaštite potrošača. E, kolega je spomenuo zaštitu ulag investitora. Naše studije pokazuju da postoje nepravilnosti u primjeni europskog, e, pra, europskog zakona za zaštitu prava potrošača u većini slučajeva se ništa nije dogodilo u smislu jačanja prava potrošača, stoga bi bilo pamet, mudro u ojačati u mandatu ESAS prava potrošača. Samo potrošači, investitori koji e, stvaraju povjerenje u prekograničnu trgovinu će jednom moći bolje surađivati i zajedno rasti. No međutim, e, krovna udruga investitora i krovna udruga potrošača e, oni su predložili da se uspostavi bolje financiranje i e, bolja suradnja tih krovnih organizacija i nešto što je prvenički spomenula, mi se slažemo da financijsko tržište ima ulogu u smislu primjene klimatskih ciljeva. Treba nam više ulaganja u održive sektore. Moramo spriječiti da dođe do ponovnog urušavanja financijskog tržišta u trenutku kada, kada postoji klima deinvestiranja u vrlo osjetljivim sektorima i posljedica toga je da je i to nešto što treba biti zadaća europskih nadzornih tijela i Bukart. Naravno, to ne smije biti sektorsko zakonodavstvo, ali što se tiče određenih zahtjeva koje mi upućujemo e, na ESAS, e, o tome moramo razgovarati, ne moramo se za to boriti, ali bi to trebalo biti nešto što je samo po sebi razumljivo. Ne vidim da je ovdje netko iz klubova GUE, EFTD ili ENF, tako da dolazimo do postupka spontanog javljanja za riječ. Čini se da se nisko ne javlja za riječ, a ipak gospodin Landin, izvolite. Hvala lijepo. Naravno da ni ja nisam E, pročitao, nisam stigao pročitati izvješće, sinoć sam morao gledati utakmicu, žalio sam poraz Belgije i slavio sam pobjedu Francuske. Pitanja koja su e, postavljena na osnovi ovih usmenih izlaganja su prava pitanja. E, određena europska nadzorna tijela moraju se suočiti sa svojom prošlosti, je ona, ono što mi uvijek negativno upada u oči je EIOPA, u smislu proporcionalnosti nije ostvarila ciljeve i također nije ostvarila svoju ulogu parlamentarnih nadležnosti. E, u ova izborna vremena, nakon što je izabran novi predsjednik Europskog parlamenta, on se baš nije previše brinuo za ono što je EIOPA željela. U prošlosti suradnja bila bolja. Stoga mislim da jačanje prava parlamenta u ovom kontekstu je od iznimnog značenja i važnosti, no ja sumnjam da će e, nacionalna nadzorna tijela promicati ova prava europskih nadzornih tijela. E, moramo uspostaviti razumnu ravnotežu Financiranje je oduvijek prijeporna točka. Vidim načelnu suglasnost da sudjelovanje nacionalnih nadzornih tijela je uputno, ali to ne smije dovesti do toga da se sprečavaju neophodne mjere. A što se tiče ESME i CCB-a, nadzora CCB-a, Mislim da su tu prijedlozi opravdani i utemeljeni i osnivanje novog odbora e, u ESMI također. Što se tiče e, ovako velike zbijenosti, zgusnutosti pravila i očavanja proporcionalnosti, jasno je da EIOPA, na to ću se još jednom poslije vratiti, ima nepreglednu količinu pravila, e, više od 500 smjernica, uputa, odredbi, nacionalna nacionalna tijela nisu koristila mnoge mogućnosti jer EIOPA to ne želi dopustiti. Kvantitativno izvješćivanje se odugovlači, predugo traje. Također godišnje izvješćivanje više od 330 tisuća polja koje se moraju ispuniti za osiguravatelje to se mora pojednostavniti, moraju se jasno definirati zadaće i toga mislim da u izvješću ako sam to usmeno dobro sve razumio, da je vrlo dobro da načelo proporcionalnosti se uvodi u ovom izvješću i želi se poboljšati, konkretizirati, kao i činjenica u, kojoj, u kojem obliku će u budućnosti Europski parlament sudjelovati. Hvala. E, čini mi se da komisija samo sluša ono što se događa, e, da kako možete iznijeti svoje primjedbe ukoliko želite, a sada ponovno dajem riječ našim izvjestiteljima. Hvala lijepa, bit ću kratak, zahvalit ću kolegama na svim komentarima. Ja ću podržati ono što je rekao kolega Klinc, naravno da mi jesmo na putu ostvarivanja snažnije konvergencije. To je nešto što je cilj većine nas ovdje u odboru. U tom smislu mislim da ovaj opći cilj i uopće nije nešto o čemu moramo posebno raspravljati. Ono što će biti nam glavna tema kojom se moramo baviti je divergencija između europskih i nacionalnih nadzornih tijela. To sam već rekao na prvom sastanku prije nekoliko mjeseci. To će biti središnja zadaća ovog izvješća. I mislim da je vrlo dobro, ja sam to sam spomenuo, da, je, da su i kolege spomenule da naravno da moramo osigurati različite razine profesionalnosti e, nacionalnih nacionalnih tijela. Postoje tu velike razlike, sve se to mora izjednačiti u konačnici, odnosno e, manji ili slabiji esas moraju profitirati od jačih i od snažnih i mnogo toga naučiti od njih. Što se tiče pitanja upravljanja, bit će nam vrlo zanimljivo pratiti daljnju raspravu. Tu također postoje različite predložbe financiranja na posljedku. Mislim da ćemo moći riješiti. ne radi se o tome da moramo dovoditi u pitanje načela sustava, već stajalište odbora treba biti da javni sektor i dalje mora sudjelovati u financiranju. U slučaju sumnje morat ćemo odrediti postotke. Mi oboje smo smatrali da ovaj osmogodišnji mandat je dobra ideja, zašto upravo je kolega Langen rekao, primijetili smo u, da tijekom prvog mandata najčešće se događa da se laska parlamentu, a onda u drugom mandatu e, je to ugađanje parlamentu više ne postoji. Stoga je duži mandat ono što mi predlažemo. Mi oboje smatramo da su takvi prijedlozi smisleni i zato su sadržani u našim prijedlozima. Dakle, zaključno, siguran sam da ćemo voditi zanimljivu raspravu. Isto tako mislim da je ovo jako dobra osnova za daljnju raspravu. Posljednje što želim reći. Osobno sam siguran da parlament će ovdje isporučiti ono što je potrebno. Siguran sam da ćemo doći do glasovanja na odboru i mi smo mi se tada moramo pripremiti na pregovore sa vijećem. Da li će i vijeće biti tako učinkovito i brzo, to nisam siguran. Dragi Wolf, moram reći da tu imam velike sumnje, velike nedoumice, no to ne znači da mi stoga moramo biti manje ambiciozni. Mi dalje moramo djelovati brzo i ekspeditivno, tako da finaliziramo ovo izvješće na odboru i naravno na taj način ćemo izvršiti pritisak i na drugu stranu, odnosno na vijeće. Moram vam otvoreno reći da trenutno sumnjam Hoće li i vijeće biti toliko ambiciozno kako je odbor, odnosno Europski parlament? Hvala lijepo. Gospođa Perez, hvala i ja također želim zahvaliti kolegama koji su bili nazočni na današnjem sastanku. Znam da će mnogi koji nisu tu e, pročitati izvješće i da će podnijeti svoje amandmane. Htjela bih iznijeti nekoliko horizontalnih primjedbi i nadovezat ću se na naša početna izlaganja. Mislim da ne možemo ocjenjivati rad agencija u odnosu na buduće zadaće koje će im biti povjerene i to u odnosu na sadašnje ovlasti. E, jer kažemo da agencije ne mogu odraditi neke zadatke, ne mogu ih odraditi u određenom formatu, dakle moramo voditi računa o tome. Zatim drugi komentar, e, Sven Gigold je spomenuo činjenicu da se je ponekad stvari teško pokrenuti. Naime, agencije su imale neke ovlasti koje nisu mogle provoditi u dijelo, što je zapravo dokaz da treba promijeniti način na koji je ustrojen sustav, što bi trebalo omogućiti da postojeće i buduće ovlasti doista mogu biti provedene, jer u protivnom se stvara osjećaj razočaranja u Europu što nije dobro niti za parlament niti za čitavu Europsku uniju. Što se tiče dakle tog sustava upravljanja. Shvatila sam da postoji mogućnost kompromisa sa klubovima. E, htjela bih reći još nekoliko riječi o e, još tri aspekta iz našeg izvješća. Mi smo uveli jedan članak kojem želimo zaštititi zviždače. E, to bi bila jedna značajna horizontalna mjera Naime, e, riječ je o tijelima koje moraju poštivati vrlo strogu poslovnu tajnu, no istovremeno moramo e, izvesti neke zaključke iz e, opažanja funkcioniranja financijskih tržišta. Ne kažem da je u ovom trenutku potrebno da zviždači ukažu na neke probleme u funkcioniranju agencija, ali je dobro da to imamo. Što se tiče SRB-a, ovdje smo uveli dvije stvari koje je dobro spomenuti. Kao prvo, e, komisija je predložila da imamo jedno mjesto u SRB-u za dakle, sanacijsko tijelo, tako da imamo E, Ukinuto je mjesto potpredsjednika znanstvenog odbora. E, mi predlažemo da se to revidira budući da smo uvjereni da znanstveni odbor ima svoju ulogu u SRB-u e, u jednom akademskom smislu i smatramo da je to vrijedno sačuvati. Temeljem stečenog iskustva i razmjena koje smo održali sa Marijom Dragijem, Predlažemo da europski zastupnici ovisno o temama na kojima rade budu pozvani da sudjeluju u radu odbora. Dakle općeg odbora SRB-a. E, vezano uz ono što je rekao gospodin Klinc o nacionalnim nadzornim tijelima, e, mislim da je upravo važno da se očuva njihova uloga i da se sustav unaprijedi e, što znači da je potrebno intervenirati na razini Europske unije. Kada je riječ o vremenskim rokovima, slažem se u potpunosti sa e, kolegom Balcom. Ja nemam kontrolu nad e, radom vijeća. Jedinu poruku koju mi možemo uputiti vijeću jest da e, im pokažemo vlastitim primjerom da smo u zadanim vremenskim rokovima donijeli, usvojili ovo izvješće. E, dakle, na taj način mi možemo pokazati primjerom. Isto tako mislim da im možemo uputiti sljedeću političku poruku, da postoji potreba za unapređenjem ovlasti e, agencija iz više razloga. Početni prijedlog komisije već je sveden u realnije okvire i mi mislimo da e, se ovaj proces može finalizirati zahvaljujući našem izvješću. E, što se tiče gospodina Gigolda, e, dakle i on je radio na tome još 2014. godine. Što se tiče imenovanja predsjednika, Eh, ovih agencija. Eh, dodala bih samo još jednu stvar. Sven Gigold kaže da ukoliko se nakon pet godina ne napravi određena obnova, mi ćemo izgubiti nešto u parlamentu. Dakle, eh, kada se zamijeni jedan od članova odbora, i kada se inicijalne ovlasti koje su predviđene za parlament zapravo dovedene u pitanje tom zamjenom. Vidjeli smo to kod tri europska nadzorna tijela, ali i u drugim institucijama. Dakle, svaki puta kada se zamjene članovi, Europski parlament, odnosno uloga Europskog parlamenta gubi na važnosti. I upravo iz tog razloga smo mi predvidjeli ovu spomenutu proceduru. Što se tiče odbora za odabir. Vjerujem da će Sven ponovno pročitati ono što smo mi predložili, e, ne samo da mi predlažemo čitav postupak imenovanja, mi smo to pokušali unaprijediti osnivanjem odbora za selekciju e, koji bi trebao omogućiti sljedeće. Dakle, prijedlog je da imamo odbor za selekciju sa dva e, predstavnika komisije vijeća i parlamenta, E, koji bi zapravo tu djelovali kao headhunteri. Naime, kada imate e, natječaj, e, znam kada je komisija imenovala prve članove europskih nadzornih tijela, dakle to su bili ljudi koji su se usudili obratiti se komisiji. Mi mislimo da su to vrlo osjetljiva imenovanja, ljudi se ne žele izlagati, postoji isto tako i određeni rizik za njihovu reputaciju, tako da bi se taj odbor mogao pretvoriti u svoje svojevrsne headhuntere i pokušati dakle pronaći kandidate. E, zatim rekla sam da ću podnijeti neke amandmane, no osim toga mislim da je Burkhard Balc otvoren za jedan moj prijedlog e, koji sam možda predložila prekasno. Riječ je o osnaživanju uloge kolegija nadzornika u slučaju nekih zlouporaba kod slobode pružanja usluga. A to je zapravo stvarnost s kojom se suočavaju potrošači u slučajevima kada europska nadzorna tijela nisu u mogućnosti dobro odraditi svoj posao. Što se tiče pitanja razmjernosti buduće uloge Europskog parlamenta, mislim da naše izvješće pruža dobru osnovu za daljnji rad, tako da se radujem daljnoj suradnji i želim pozvati predsjednika da nam kaže u kojoj mjeri su predviđeni vremenski rokovi izvedivi. Uh, Hvala lijepo. Da, ovi, e, ove vremenske rokove ste vi ispregovarali. Ja sam vam ih predoći. Što se tiče e, kasnog podnošenja amandmana, tu imamo nekih tehničkih e, problema. Dakle, krajem srpnja, odnosno početkom kolova, će biti moguće podnošenje amandmana u sustavu nakon što budu na raspolaganju prijevodi na službene jezike, a e, e, Dakle, zastupnici će biti izvješćeni na vrijeme o mogućnosti podnošenja amandmana u sustavu ATM 4M. A rok je 30. kolovoza, e, dakle kraj našeg sastanaka će biti u četvrtak. Inače, Posljednji su na redu izvjestitelji. Koji je vaš prijedlog za vremenske rokove? Mikrofon. Pa premda se slažem da to trebamo finalizirati u što kraćem roku, ja bih dodao, produžio bih e, vremenski rok za podnošenje amandmana za tjedan dana. Dakle, vi predlažete da se rok produži za tjedan dana. To bi onda bio početak rujna. 31. prvi kolovoz, znači to bi bilo 7. rujna, 7. rujna bi bio rok. E, možete li pristati na 5. rujna, to je srijeda. Nažalost, nemamo još na raspolaganju sve službene prijevode. Izvješće je sastavljeno na engleskom jeziku. Mikrofon. Da, svatko ima pravo sastaviti amandmane na materinjem jeziku, to je pravo svima zamčeno. Dakle, e, svi će zastupnici e, dobiti e, informaciju o tomu kada će sustav atm 4 biti otvoren. Koliko sam shvatio, to će biti negdje početkom kolovoza, a u tjednu 30. kolovoza već imamo sastanke odbora. Izvjestitelji se drže svog, svojih rokova. Bilo je nekih slučajeva kada su izvjestitelji e, iznijeli, podnijeli svoj prijedlog ali teško mi sad u ovom situaciji procijeniti. Dakle, 30. E, koloza do 12 sati razmatranje amandmana je predviđeno na sastanku 1. E, listopada. To će biti u Strasburu. U redu, dobro. E, u ponedjeljak navečer, a glasovanje će se održati 5. E, e, studenog, a najava na plenarnoj sjednici o početku trijaloga bit će 12. studenog ukoliko se postigne sporazum. Dakle, sada ćemo prekinuti sastanak. Nastavljamo u 14.30 kada ćemo imati saslušanje sa SRM-om.